ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava. I prvi slučaj je Pakistan, posebice napad u Lahore. U riječ ima gospodin Lambert. Thank you, President. I'm... Gospođa Lambert. Danas govorim kao voditeljica izaslanstva za odnose sa zemljama jugoistočne Azije i želim izraziti svoju sučut obiteljima i najmilijima onih koji su poginuli u Lahoreu. Taj je napad bio usmjeren na djecu i na e, obitelji na blagdan. Pao je broj napada takvih ekstremista. Vidimo da je vlada i vojska su uložile napore kako bi se smanjio broj napada. Pozdravljamo nastojanja vlada da reformiraju obrazovni sustav i kurikulum kako bi se uključile i teme koje se odnose na ljudska prava i poštivanje raznolikosti. Isto tako o jednakosti pred pravom, pred, pravdom, te osnivanje povjerenstva za ljudska prava. Isto tako pozdravljamo provedbu e, konvencija koje, na koje se vlada obvezala te provedbu sporazuma GSP+. Isto tako se nadamo da će se ponovno razmotriti o smrtnoj kazni te da će se ona uskoro ukinuti. Hvala vam. E, gospodin Widenholzer, je li ovdje? Ne, onda riječ ima zastupnik Kelam. Hvala vam. Zabrinuti smo zbog e, sve češćeg nasilja i terorističkih napada u Pakistanu. Pakistan je jedna od e, važnih zemalja partnera Europske unije. Masakar u Lahoreu bio usmjeren na kršćane, no većina žrtava bili su muslimani. Naša sučut ide svima njima. No, Lahor nije iznimka. Dolazi do sustavnog e, kršenja prava i e, manjine i šitke manjine, hinduisti i kršćani trpe zbog toga. Nasilje nad manjinama e, često pronalazi opravdanje u diskriminatornim zakonima. Valja e, stabilizirati situaciju sa manjinama. Simbolična je tragedija Asi, Asije Bibi, to je jedina žena koja je osuđena na smrt i već šest godina sada čeka na izvršenje. Stoga pozivamo pakistanske vlade da budu pravedni u njezinom slučaju. Situacija sa vjerskim manjinama također izaziva naše bojazni. Pozivam gospođu Mogherini da radi mm, sa pakistanskom vladom ne bi li se iskorijenio terorizam i nasilje. Hvala vam, sada zastupnik Tanog. Hvala vam. Vjerske manjine u Pakistanu prolaze kroz vrlo teško e, razdoblje. To vrijedi za šiite, za e, hinduiste, za kršćane i ostale. Strašan teroristički napad na dan uskrsa u Lahoru nažalost nije izolirani incident i traži našu potpunu osudu. Bilo bi nepošteno reći da e, ništa nije poduzeto, no svejedno pozivam pakistansku vladu da učini više kako bi osnažila atmosferu tolerancije i poštivanja između svih zajednica. Jedan dio problema leži u tome što Pakistan e, ima problematično zakonodavstvo o vjeroispovijesti, poput recimo zakona o blasfemiji. E, te bi zakone trebalo mijenjati odmah. Nedavno je ubijen jedan političar koji je tražio uh, ukidanje zakona o blasfemiji. Meni je jasno da je zemlja još uvijek pod utjecajem ekstremista. Vjerski ekstremizam i netolerancija su često bili kritizirani u ovom domu i ja se sada stvarno nadam da uh, će vlada i zemlja pronaći volju da uvedu promjene. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Weidenholzer. Zahvaljujem. Ovo nije prvi put da Europski parlament e, se bavi pod hitnim rezolucijama Pakistanom. Suština problema u ovoj zemlji je vjerska netolerancija. Talibani su vjerska sekta koja prijeti svima oko sebe u interpretaciji, svoje lude interpretaciji islama. Odstupanja od islama zapravo druge vjere čini e, metama. Napadi u Lahoru su bili smjereni na ljude koji su se mirno okupljali, primarno kršćane, iako je ovdje bio i velik broj drugih grupacija, prvenstveno muslimana. Ovakav oblik nasilja odratan je i mm, u svakom slučaju za prijekor. Mislim da imamo dužnost učiniti što god možemo kako bismo priveli kraju ovu opasnost. Pozivamo Pakistan da usvoji snažne mjere protiv ovih terorističkih grupacija. Zastupnica Veržija, jedna minuta. Hvala. Atentat u parku u Laoru e, izazvao je smrt 72 eh, ljudi, od čega 29 djece i puno e, ranjenih. Cilj su bili kršćani, no većina žrtava bili su e, muslimani. U Pakistanu je eufemizam reći da su političke napetosti, vjerske napetosti jako žive. Tome je tako u svim zemljama zaljeva, ali i e, problem je s vladom koja je financirala velike radikalne grupe koje su izmakle kontroli. Ponovo uspostava smrtne kazne i za maljetnike. E, zakon o blasfemiji protiv manjina i protiv progresivnih ljudi i novinara, sve to na snazi. Pakistan, sudovom Pakistana u programu GSP Plus trebao je biti mjera da se suzbije ta val represije. No, općenito govoreći, znamo koji je povijesni, povijesna uloga Pakistana u destabiliziranju regije. Pregovori u tijeku mogu učiniti izazvati promjenu, Evropska unija može biti akter kako bi to išlo u pravom smjeru. Zastupnik Telička ima riječ. Napadi u Lahoru doista su bili gnjusni napad na stanovništvo Pakistana. Danas parlament šalje svoje najdublje izraze sučuti podrške obitelji onih koji su poginuli i stotinama ozlijeđenih. Nažalost, ovo je samo još jedan smrtonosni napad u dugom nizu i nema znakova poboljšanja situacije u regiji. Pakistan se mora hitno suočiti sa stvarnošću, privesti kraju vjersko nasilje i sve oblike radikalizacije, inače ćemo se ponovo, ponovo i ponovo ovdje okupljati raspravljajući situaciju u zemlji. Zbog toga danas pozivamo pakistanske vlasti da se uključe u ideološku borbu protiv ekstremizma borbu protiv terorizma, ali da se isto tako i bore protiv socijalne i ekonomske isključivosti i pobrinu se da postoji vjerska tolerancija. No Pakistan sam, budimo jasni, neće uspjeti. Potreban je snažan angažman svih regionalnih aktera i međunarodne zajednice kako bi se osnažila borba protiv terorizma. I mi europljani ovdje imamo važnu ulogu. Zbog toga danas pozivamo pod predsjednicu Mogherini, Europsku službu za vanjsko djelovanje te vijeće da se u potpunosti uključi u rad sa vladom Pakistana u borbi protiv opasnosti terorizma te da dalje pruže pomoć vladi i narodu Pakistana u njihovom naporu za iskorjenjivanje radikalizma i terorizma. Hvala. Zahvaljujem. Zastavljujem zastupnik Pereda u ime klubova zastupnika za EPP. Najpša hvala predsjedateljice. Atentat u u 27. Eh, ožujka odvio se na dan kada je većina kršćana slavila uskrs i to je užas. Naravno, glavni glavna meta bila je kršćanska zajednica, no e, žrtve su iz raznih zajednica Pakistana. Vjerski ekstremisti napadaju na isti način, u istoj mjeri sve Pakistanci iz tog razloga borba vlade Pakistana protiv terorizma trebala biti popraćena žestokom borbom protiv vjerskog e, ekstremizma. Ovaj atentat pokazuje Pakistan da je važno naučiti lekcije tolerancije prema manjinama, osobito što sloboda, vjerska sloboda, sloboda misli i druge slobode, sve su one u e, ustavu Pakistana. Međutim, zakon protiv blasfemije nije. Mi tražimo e, oslobađanje Asije Abibi. Gospodin Havit, izvolite, imate jednu minutu. Dok još osjećamo šok od napada u Parizu i Briselu, podsjetimo se da indeks globalnog terorizma pokazuje da se svega 0,5% žrtava nalazi na zapadu i Europi. Preko 80% onih koji su proteklih pet godina ubili teroristi upravo su muslimani. Oplakamo zbog toga 73 osobe u Lahoru, terorista koji su za metu uzeli e, dječje igralište tijekom blagdana kako bi najveću zlo nanjeli onima koji su najnedužniji. Od svih zemalja s kojima surađujemo sa po pitanju terorizma tražimo da se podržava vladavina ljudskih prava i isto počujemo i kroz ovu rezoluciju našim prijateljima u Pakistanu. Suprotstavljamo se smrtne kazni i tražimo da Pakistan ponovno razmodri da li su sva pogubljenja doista povezana uz terorizam, osobito vezano uz nedavno istraživanja koje pokazuju da nisu. Pozivamo također na milost u slučaju Abdullah Ali isto tako e, smatramo da imamo potpunu solidarnost sa Pakistanom i svim zemljama koje trpe zbog terorizma i žrtava terorizma. Hvala. Zastupnik Belder u ime Cara. Zahvaljujem. Govor mrežnje pakistanskim učbenicima o i drugim vjerskim manjinama mora biti uklonjen, priveden kraju, jer kao što Biblija kaže, vjera ne može biti temelj ubojstvima. To podcrtava nedavne pretnje koje se pojavljuju u pakistanskom društvu. Europska komisija i dalje šalje novac pakistanskom obrazovnom sustavu. Što smo sa time do sada postigli? Istodobno imamo tisuće madrasa, medrasa, islamskih škola koje se ondje otvaraju kao rasadište mržnje protiv kršćana i protiv drugih vjerskih manjina. Moramo doista eh, svi reći nešto protiv ovakve situacije, protiv ovih događaja, jer pakistanska vlada jednostavno ne pruža sigurnost svojem stanovništvu. Prihvaćate li pitanje zastupnika Pranzolike? Izvolite. Kolega, osim terorističkih napada u Pakistanu, velik broj ljudi znamo odlazi iz Pakistana i dolazi u Europu uz Sirice, Iračane, Afganistance. Ne mislite li da bismo trebali zatražiti od komisije da se pozabavi pregovorima s pakistanskom vladom kako bi se mogla osigurati život ljudima u njihovim zemljama, jer broj izbjeglica, migranata iz Pakistana svakim danom sve je veći. Hvala. Zastupnik Belder. Već neko vrijeme e, bavim se situacijom u Pakistanu. Mislim da možemo govoriti o dvije države, o civilne vladi i o drugim e, vladama i snagama. Pakistan je doista u jednoj e, izvanrednoj situaciji i Europska unija i parlament imaju dužnost bolje razumjeti situaciju na terenu koja je doista ekskluzivna. Zahvaljujem. Zastupnica Holbeni. Zastupnik Hvala vam. Mislim da moramo biti jasni u jednom. Teroristički napad u Pakistanu za metu imao kršćane tijekom proslave. Moramo pokazati solidarnost ovim žrtvama i imati na umu da su upravo oni bile me, bili mete ovog napada. Također, moramo se pozabaviti pitanjem radikalizma, terorističke grupacije u Pakistanu sve su snažnije, vlada se protiv njih bori, no ne uspijevaju preuzeti kontrolu nad situacijom. Nakon napada organiziran jedan maleni pokret koji se bavi pitanjima tolerancije, no moramo svi zajednički raditi na rješavanju ovog problema. Hvala vam, zastupnik Kan, jedna minuta. Gospodine predsjedateljice, snažno suđujemo napad u Lahoru i upućujemo najdublju sučut prijateljima i žrtava i obiteljima žrtava. U proteklim desetljećima ova zemlja je doista mnogo patila. Preko 60 tisuća ljudi je poginulo i procjenjuje se da je gospodarstvo izgubilo preko 110 milijardi. Pakistan predvodi borbu protiv terorizma u regiji. Europska unija i međunarodna zajednica trebaju podržati prepoznat napredak Pakistana u borbi protiv terorizma. Nedavno mi smo iskusili užase terorizma u Parizu, u Briselu, Terorizam je globalni problem, ne radi se o sukobu kultura ili vjera. Radi se jednostavno o ekstremistima koji žele raspad naših društava, jer razdor u našim društvima njih čini jačima. Moramo zajednički raditi na uklanjanju osnovnih uzroka, sprečavanju radikalizacije, sprečavanju financiranja terorizma i pri pomoći integraciji. Globalni vođe moraju posvetiti se međusobnoj suradnji i zajedničkoj borbi protiv terorizma. Govornik je prekinut. Sljedeći govornik, zastupnik Bashir, jedna minuta. Od Pešava do Pariza, od Brisela do Lahora, uvijek sam bio potpuno jasan u svojoj osudi terorizma. To su neoprostiva dijela barbarizma koja se ne može nikako opravdati ili objasniti. Reakcija Europskog parlamenta na nedavne napade u Pakistanu trebala bi biti upravo u tom smjeru. Moramo poslati jednostavnu poruku kojom se odričemo svih ovakvih zločina izraziti solidarnost sa stanovništvom. Nažalost, neki ovu priliku koriste da bi prodikovali Pakistanu o cijelom nizu internih pitanja. Zamislite da nakon nedavih napada u Europi nama netko kaže da im je žao, no naša politika eh, oko migranata ili socijalna integracija je krivac za to što se dogodilo. Mi doista to ne bismo blago naklono gledali i s pravom. Nemojte mi krivo shvatiti, postoji vrijeme i mjesto za socijalnu i političku raspravu o Pakistanu, no to nije sada. Hvala. Zastupnik Svoboda ima riječ, izvolite. Gospođo predsjedateljice, povjerenice, pozdravljam ovu rezoluciju i njenu osudu barbarskih napada. Žrtve u svom slučaju velikim dijelom bili kršćani, najprogonjenija skupina diljem svijeta i zbog toga Europa koju predstavlja Europski parlament pokušava obraniti kršćane. Svrha ovih rezolucija nije izdavanje izvješća o terorizmu ili situaciji oko ljudskih prava u pojedinim zemljama, već da ukaže na konkretne prijetnje stanovništvu. I to se odražava u devetoj točki rezolucije gdje ponovno spominjemo Asiju Bibi koja je osuđena na smrt ne zbog terorizma, već bog bogohuljenja. Ona u zatvoru još uvijek čeka izvršenje kazne. Moramo se pobrinuti da se zatraži poštivanje ljudskih prava, no ne samo na papiru. Hvala vam. Zastupnik Kadim. jedna minuta. Svi su slobodni posjećivati e, mjesta obožavanja u Pakistanu, smijete pripadati bilo kojoj vjeri, rasi, kasti i to nema nikakve veze s državom. Temeljna načela Pakistana, pakistanske države su da svatko ima pravo na svoju odluku. A svaka osoba ubijena i ozlijeđena u ovim napadima u Lahoru i je upravo stanovnik Pakistana. Ukoliko ih pokušavamo raspodijeliti u neke kategorije u našoj rezoluciji, time im doista ne odajemo počast. Države i dionici koji podržavaju terorističke mjere trebaju znati da se polako razotkriva, da će njihove operativci biti uhvaćeni i da će u potpunosti biti razokriveni. Kod terorističkih napada, radilo se o Parizu, Pešavu, Londonu, Lahoru ili Briselu, napadaju sve nas. I ovdje stojimo ujedinjeni u suočavanju s tom prijetnjom. Hvala. Hvala vam. Prelazimo na Catch eye. zastupnik Hvala vam. Ja se naravno pridružujem svim izrazima sučuti i najoštri e, najoštrije osude terorizma. No, smatram da je važno da iz Europe stigne jasna poruka da je potrebno braniti ljudska prava, ne samo na papiru, već i u stvarnosti. Naravno cijenimo sve ono što je do sada učinila pakistanska vlada, no s druge strane očekujemo i malo konkretnije mjere koje će pokazati da je poštivanje ljudskih prava ne samo e, deklarativno već i stvarno. Ovdje se ponajprije osvrćem na e, ne samo diskriminaciju vjerskih manjina, jer ne smijemo zaboraviti da postoje brojne situacije kao one u Belučistanu gdje nakon e, upozorenja iz Amnesty Internationala treba stvarno paziti da li tamo dolazi do diskriminacije koje nisu samo e, vjerske već i etničke, ali u svakom slučaju to jesu e, diskriminacije. Zahvaljujem zastupnik Marija. Napadi u Lahoreu nas podsjećaju na jednu stvar. Islamski terorizam ne napada samo Europu. Kao što vidimo iz ovog slučaja, više od 70 osoba je poginulo. To je veći broj od osoba koje su poginule u Briselu. No, očito da Europa nije bila baš previše zainteresirana za ovaj slučaj. Kada mi ne uspijevamo e, riješiti problem izbjeglica iz Sirije, Pokušajte si zamisliti što bi se moglo dogoditi ako se krene raspadati Pakistan koji ima 300 milijuna stanovnika. Stoga moramo e, stvarno intervenirati i osigurati da e, zapadne obavještajne službe se prestanu igrati sa vatrom i da zanemare kratkoročne ciljeve. Moramo uh, poduprijeti sve one napore čiji je cilj iskorijeniti e, netoleranciju. Hvala vam gospodine, e, gospođo predsjedavajuća. Ono što se dogodilo u Pakistanu na e, sam Uskrs napade islamističke organizacije. No evo, još jednom u ovoj vječnici opet se bojimo reći, da je tu e, riječ o islamskom terorizmu i da neki ubijaju ljude zbog toga samo što su kršćani. A isto se događa u Europi. I što Europa čini? Ništa. Djeluje kao zombi koji samo gleda oko sebe, ali ne čini ništa. Velikim europskim političarima se zasigurno neće nikada ništa dogoditi zato što oni ne koriste podzemnu željeznicu, ne prolaze kroz terminale zračnih luka kuda prolazimo mi normalni građani. Ne, oni imaju svoje privatne zrakoplove, putuju na drugačije načine i njima se neće ništa dogoditi. Ali što se može dogoditi građanima? Svašta, a Europa što čini? Ništa. Boli je briga kršćani su stalno žrtve, a islamske teroriste treba kazniti i smrtnom kaznom. Evo ponovit ću, treba ih kazniti i to smrtnom kaznom. Zahvaljujem zastupnica Šojdrova. Hvala, gospođo predsjedateljice. Željela bih reći kolegi da kao europska političarka i ja se vozim podzemnom i stojim u redu na aerodromima poput svih drugih državljana Europske unije. Međutim, mislim da je važno da Europski parlament ustane protiv terorizma koji je u Pakistanu smjeren na vjerske skupine koje se progoni. Pozivamo vladu Pakistana da se učinkovitije bori protiv ovih brutalnih činova nasilja. Asija Bibi je također spomenuta, pozivamo nadležna tijela da Asija Bibi bude puštena na slobodu, što tražimo još od 2010. Ona još uvijek čeka izvršenje smrtne kazne koje se mi protivimo. Ta žena nije učinila ništa, jednostavno je izrazila svoju vjeru

Zastupnik Kelly. Hvala vam. Mislim da su napadi u Briselu i nama kod kuće pokazali što trpe ljudi diljem svijeta. Da li Brisel ili Lahore, moramo učiniti sve što možemo u borbi protiv terorizma i pokušati pobijediti u ideološkom ratu protiv ekstremizma što je podjednako važno. Dakle, vlada u Pakistanu pokušava provesti određene reforme, osobito zabranu dječjih brakova i zaštitu žena od raznih oblika diskriminacije, mi moramo učiniti mnogo više. Moramo izvršiti pritisak na te vlade kako bismo se pobrinuli da ne samo da reforme budu donesene, već i da budu i provedene. E, prevelika diskriminacija naspram žena, manjinskih vjera, koje se tjera da se preobraćaju na islam. Dakle, mnogo je pred nama i moramo učiniti što god možemo kako bismo pripomogli. Hvala. Hvala, najljepše. Gospodine Kelly, došli smo do kraja slobodnog javljanja za riječ. Sada taj se nima riječi. Najpša hvala predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Poput pešavara u prosincu 2014. napad u Lahoreu na isto, e, uskršnju nedelju imala za metu djecu koji su najfragilniji član našeg društva. Teroristi su napali raznovrsnost i budućnost zemlje. Napadaju oni nisu samo ubili kršćane, već i brojne muslimane. Napad je se dogodio samo dvije godine nakon e, smrtonosnog napada na crkvu u Lahoru. Moja kolegica frederika Moderini, visoka predstavnica, poslijedila je izraze sučuti žrtvama i članama obitelji i e, podržava Pakistan u borbi protiv ekstremizma i zalaže se za diverzitet društva. Ovo su napadi protiv e, pravde i e, treba se suočiti sa autorima ovih napada. Doista smo jako zabrinuti zbog vjerskih napada i netolerantnosti koja se pojavljuje u određenim krajevima te zemlje. Mi doista blisko pratimo što se tamo dešava. E, manjine u toj zemlji, među kojima i vjerske manjine, i dalje nesrazmjerno su meta e, ekstremnih skupina. Mi pozivamo vladu Pakistana da zajamči sigurnost svih pripadnika raznih vjerskih manjina. Izvješće GSP Plusu za 2016. godinu e, kaže da je situacija ljudskih prava i dalje jako problematična o tome se govori u našem redovitom dijalogu s Pakistanom. Mi potičemo vlasti da riješite probleme, među kojima i problemi koji se tiču manjina. Europska unija žali što je ukinut moratorij na smrtnu kaznu u Pakistanu, te što je došlo do velikog broja pogubljenja uslijed toga. Pakistan je sada zemlja koja bilježi najveći broj pogubljenja. Evo još jučer je obješeno četvero zatvornika koji su osuđeni na smrtnu kaznu. Europska unija se protivi smrtnoj kazni u svim okolnostima i e, zahtjeva e, njeno univerzalno ukidanje. Europska unija u svim svojim kontaktima s Pakistanom i dalje ističe koliki je značaj ponovnog uvođenja moratorija na izvođenje smrtne kazne te da se bude u sukladnosti sa e, minimalnim normama. Europska unija također sudjeluje sedam projekata koji imaju za cilj zaštitu ljudskih prava, e, pravo na pravnu zaštitu manjina. Europska unija je za razdoblje od 2014. do 2020. godine e, dala 635 milijuna eura u okviru pomoći za razvoj Pakistanu. Pored ljudskih prava se i dalje bilježe usprkos e, zabilježenom e, napretku Pakistana koji je također e, uveo nacionalnu, odnosno državnu komisiju za zaštitu ljudskih prava. Mimo toga vlada je usvojila plan djelovanja za poboljšanje E, ljudskih prava Pakistanu. Taj plan uključuje brojne mjere. to je i plan za zaštitu prava manjina. Neke mjere su donesene kako bi se riješio problem na jako zastupljeni problem govora mržnje. Ostvarno je također e, neko poboljšanje zakonodavnog zakonodavno poboljšanje za prava žena. Europska unija poziva na sveobuhvatno djelovanje u borbi protiv terorizma koje će biti u potpunoj skladnosti s temeljnim pravima, vrijednostima i standardima zaštite ljudskih prava. Veći se treba staviti na prevenciju ter preventivne mjere u borbi protiv terorizma, osobito kada se radi o suzbijanju radikalizacije, novačenju ili financiranju terorista predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, dopustite da konačno istaknem kako je Europska unija bila i ostaje veliki zagovornik demokracije i reformi u Pakistanu. Hvala. Najviše hvala. Dobili smo sedam